Good morning, ladies and gentlemen. Can we start our meeting for Obavijest prevoditelja. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 36. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Stoga vas sa žaljenjem obavještavamo da prevođenje prekidamo točno u zato predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Dobro jutro. Evo otvaram eh, današnji sastanak odbora Regi. I prije nego što započnemo s radom, ja ću pozvati prevoditelje da dadu svoju izjavu eh, vezano za štrajk. Evo molim vas izvolite još jedan puta na hrvatskom. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 36. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Stoga vas sa žaljenjem obavještavamo da prevođenje prekidamo točno u zato predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Hvala. Sada nastavljamo sa svojim sastankom. Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Svi ste dobili dnevni red za sastanak. Imamo li e, bilo kakvih e, komentara, prijedloga, sugestija? Ne. Onda e, usvajamo dnevni red za današnji sastanak. Onda idemo na izjave predsjednika. Ja vas nemam o čemu danas obavijestiti. Jedina stvar koju želim reći je vezana za našu delegaciju u Washingtonu, u Bostonu, ali gospodin Omerže će predstaviti informaciju o tom sastanku i to neće biti kako je predviđeno u dnevnom redu, neko odmah nakon glasovanja. Onda sada krećemo na glasovanje direktno. glasujemo o e, izvješću stimuliranje raste i kohezije u europskim graničnim regijama. Naš izvjestitelj je gospodin Hetman. Imali smo 26. svibnja rok za podnošenje amandmana i primili smo eh, je 137 amandmana eh, Izvjestitelj je sastavio 23 kompromisa, imali smo pregovore između klubova i sada ćemo glasovati. Gospodine Hekman, želite li se javiti prije glasovanja? Ako ne, onda idemo ravno na glasovanje. Počinjemo sa kompromisom broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Sedmi E, za, protiv, usvaja se. 31. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj devet. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 49 za, protiv, suzdržani, odbacuje, odbija se. E, kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 57 za, protiv, suzdržani, Mislim da se odbija, ali hajdemo provjeriti. Dakle, provjeravamo e, kompromis 57. Otva, amandman, ispričava se predsjediteljica, amandman 57. Otvaramo glasovanje. Otvaramo glasovanje. Okay. The Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Hvala. Nastavljamo sada sa kompromisom broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 69. Za? protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 70. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Želite provjeriti? Onda provjeravamo amandman 81. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 87. Za protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 88. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 89. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 90. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 103. za, protiv, usmeni amandman se. Je li netko protiv usmenog amandmana? Onda ćemo glasovati o amandmanu 103 zajedno s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 119 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 120 e, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Kompromis 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124. zajedno s usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? Onda glasujemo za amandman 124. s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 135. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 136. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman dva, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman tri, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Sada idemo na prijedloge odbora Kult. 38 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Zatim kult 4, e, 40 i 3 se ne razmatraju. Idemo na 29 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 30 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 39. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 32. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 24 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 36 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 13 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. I 7 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. I sad idemo na konačno glasovanje, to će biti elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. And the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Gospodine Heckman, čestitke. Mm, ovime završavamo glasovanje za odbor regije danas i nastavljamo sa našim dnevnim redom. We continue with uh, our agenda. Nastavljamo uh, sa dnevnim redom. Sljedeća točka je uh, razmjena mišljenja sa gospodinom Aleksisom Čerisijem koji je ministar ekonomije i razvoja Grčke i razgovarat ćemo o provedbi uredbe 2015 18.39. Naš je odbor usvojio izvješće o posebnim mjerama za Grčku i uredbu koju smo spomenuli na posljednjem sastanku. Naš izvjestitelj gospodin Arimon predstavio je izvješće Razgovarali smo o tom izvješću u rujnu na plenarnoj sjednici. Tijekom rasprave o ovom izvješću članovi su poželjeli da se organizira rasprava sa ministrom koji je zadužen za ova pitanja. Tako da zahvaljujem gospodinu ministru, ministru zamjeniku ministra gospodarstva i razvoja Helenske republike. Zahvaljujem mu što je pristao na naš, našu, na naš poziv. To će nam omogućiti da razmijenimo mišljenja sa nadležnim tijelima za provedbu ove uredbe, a između ostaloga upravo je to tema našeg izvješća. Dakle, najprije ću dati riječ ministru koji će održati svoju prezentaciju, a potom ćemo pozvati članove da postave pitanja, da iznesu komentare,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 Naravno, e, sve ovisi o odobrenju posljednje euroskupine koja je rekla da je grčki e, dug održiv, ali isto tako je rečeno da e, se dug smanjuje zapravo što omogućuje da se što omogućuje grčkoj ekonomiji da se vrati na tržište. Dakle, grčka se ekonomija stabilizirala naš BDP se poboljšao i prvi puta u natrag godinama imamo BDP koji je veći od 1%. Za 2018. godinu perspektive su također obećavajuće zato što će Riječ je o tome da, će, da ćemo imati BDP od otprilike 2,3%. Ali osim tog poboljšanja, osim tog gospodarskog poboljšanja, treba reći zapravo da se sve to temelji na određenom broju konkretnih elemenata kao što su na primjer povećanje izvoza. I po prvi puta imamo jedno značajno povećanje izvoza, po prvi puta dostižemo ove brojke. Onda imamo poboljšanje prerađivačke i proizvodne industrije od 4,5% i onda imamo također povećanje ulaganja, stranih ulaganja 29,5% u odnosu na 2016. godinu. Paralelno također smo primijetili da se nezaposlenost smanjila koja je sada na 20,1%. Ako to usporedimo, to je dakle značajno smanjenje ako usporedimo sa 27% koliko je bilo prije nekoliko godina. Dakle, imamo značajan razvoj. Osim toga, naša vlada je pokrenula e, inicijative za pokretanje e, vlastite politike rasta koja e, bi trebala svakako zadržati financijsku stabilnost koju je država dosegla, naravno uzimajući u obzir sve žrtve koje smo podnijeli prošle godina. Vlada je također olakšala određeni niz reforme koje su pak olakšale ulaganja ulaganja koje bi trebala održati rast na ovoj razini ili višoj i e, također e, vlada je radila na e, promicanju kvalitetnih radnih mjesta i to je naravno prioritet za našu vladu. Mi ćemo napokon riješiti određeni broj diplomatskih problema, dakle dugo, dugotrajnih diplomatskih problema koje smo imali, na primjer, sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. Dakle, ako se ti diplomatski problemi riješe, to će svakako biti jako dobro za čitavu regiju. Dakle, izlazak Grčke iz tog memoranduma znači da možemo zaključiti to krizno razdoblje koje je iza nas, krizno razdoblje za čitavu Europsku uniju koje je počelo 2009. godine i koje je zahtjevalo da se pokrenu sile Europske unije i da se objedine kako bi se osigurala grčka budućnost. Dakle, ako ćemo iskreno, ako ćemo biti iskreni, ta kriza je došla, dogodila se u trenutak kada Europska unija nije imala instrumente da bi odgovorila na takvu krizu, ali je učinila napore i pronašla te instrumente. I i možemo zaključiti da je jedan od glavnih instrumenata koji su pomogli poboljšanju grčke situacije je upravo kohezija, odnosno sve politike i svi instrumenti koji su vezani za kohezijsku politiku. Kohezijska politika funkcionirala je i funkcionira i dan danas. Ta kohezijska politika je protuteža onim centrifugalnim silama koje su proizišle iz krize. Imali smo čitav niz programa sufinanciranja, to je oduvijek bilo jako važno za sve zemlje. Dakle, izvori financiranja velikih projekata ili manjih projekata različitih zemalja dolazili su upravo iz instrumenata kohezijske politike. I ti sredstva, ti instrumenti su odigrali ključnu ulogu. Grčka je imala veliku krizu ulaganja. Došlo je doslovce do jednog financijskog gušenja, odnosno e, imali smo veliki manjak ulaganja, bez obzira radili se o privatnim ulaganjima ili javnim ulaganjima. I upravo to ukazuje na važnost tih e, programa Europske unije i to ne samo u razdoblju krize. Ovih posljednjih u ove posljednje tri godine mi smo doista krenuli jednu borbu protiv, protiv e, vremena i e, pokušali smo e, što je više moguće i što je bolje moguće iskoristiti sredstva koja su nam na raspolaganju. I možemo danas reći da su nam europska financijska sredstva omogućila da europsko gospodarstvo održimo, tako reći, da bude glava iznad vode. Dakle, tu su bili programi za borbu protiv socijalne isključenosti, borbe protiv nezaposlenosti, siromaštva, zatim programi potpore malim i srednjim poduzećima kojima je doista nedostajalo sredstava i likvidnosti. Dakle, napori koje smo uložili došli su, dali su dobre rezultate. Grčka je u potpunosti iskoristila sredstva iz razdoblja 2007. 2013. godine. Doslovce ni jedan euro nismo izgubili. U potpunosti smo iskoristili programe novog programskog razdoblja 2014. i 2020. godine i znamo da je apsorpcija tih fondova potpuna. Naša zemlja E, na prvoj liniji kada je riječ o BDP-u po glavi stanovnika i kada je riječ o korištenju tih sredstava. E, također je također na prvoj liniji kada je riječ o Junkerovim, korištenju Junkerovih fondova. Mi tu koristimo različite mogućnosti koje nam se pružaju kako bismo pomogli grčkoj ekonomiji. Dakle, svi, svi napori koje smo uložili u posljednjih nekoliko godina urodili su plodovima. Imali smo pritom potporu i pomoć i Europske komisije i parlamenta. I znamo danas je da su ti napori i ti rezultati priznati. Kada je riječ o Europskom parlamentu, mjere koje su izglasane 2015. godine, kao što je financiranje u stopi od 100%, to su mjere koje su doista bile odlučujuće, jer su nam te mjere omogućile da u potpunosti iskoristimo sredstva za to razdoblje. To nam je također omogućilo da dovršimo neke velike javne radove kao što su na primjer ceste, velike, velike ceste u Grčkoj koje su nedavno završene, dakle ti radovi su završeni. radi se o potpori koju je također odobrio Europski parlament u posljednjih nekoliko godina i to nam je omogućilo da vrlo brzo i da vrlo brzo provedemo različite programe i vjerujte mi, Ovdje se ne radi samo o abstraktnim pokazateljima, o brojkama koje nemaju nikakvu vezu sa stvarnošću. Radi se o sredstvima koje su namijenjena velikim radovima koji su doista od ključne važnosti, dakle radovima koji su čekali već godinama. I to nam je također omogućilo da povećamo broj radnih mjesta i smanjimo nezaposlenost onu strašnu nezaposlenost kakvu smo imali prije nekoliko godina. Također, vrlo kratko bih vam želio izniti nekoliko konkretnih podataka kako biste shvatili u kojoj mjeri su posljedice ove odluke bile pozitivne. Dakle, što se tiče likvidnosti milijarda eura, milijun eura. 460 milijuna više za 2017. godinu nakon provođenja ove uredbe. Dakle, mi govorimo otprilike 1,5 milijardu eura sredstava koji su nam omogućili da provedemo određene programe. Zatim su sredstva iskorištena isključivo za za stabilno i sigurno dovršavanje velikih infrastrukturnih radova. Naravno da je tu bilo i financijskih učinaka, izravnih financijskih učinaka, ali bilo je također i neizravnih posljedica, kao što je, na primjer, smanjenje nezaposlenosti, povećanje prihoda što naravno e, ima posljedice i po povećanje poreznih prihoda. Za 4 milijarde smo po između 2014. i 2015. godine porezni prihodi su se povećali za 4 milijarde što je naravno i tekako povezano sa ispravnim e, provođenjem programa koji su financirani. Što se tiče utjecaja na rast, i kada uzmemo u obzir pokazatelje koji su se koristili, koji se koriste u čitavoj Europskoj uniji, prema ex post evaluacije koja je provedena za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za svaku uloženu milijardu u okviru kohezijske politike za to programsko razdoblje, 2007. do 2013. godine imali smo dva puta, više, dva puta veći PDP za grčku ekonomiju i to, tako, i to do 2023. godine je predviđeno. Što se tiče evaluacije kvalitativnih posljedica primjene i provedbe ove uredbe, to je naravno nešto što je jako teško provesti. Ta vrsta evaluacije je veoma teška i veoma delikatna, ali trebamo naglasiti da je pozitivni učinak kohezijske politike i poboljšanje koje je donijela ova uredba Grčkoj, dakle to je nešto što se izravno osjeća u Grčkoj na svakodnevnoj rezini i to u različitim regijama. Imamo i konkretnih rezultata koje bih želio podijeliti s vama. Postoji čitav niz e, doista pozitivnih rezultata iz tog razdoblja od 2007. do 2013. 27 tisuća novih radnih mjesta stvoreno je, među od kojih 23.000 u malim srednjim poduzećima, 3,5 tisuće u okviru istraživanja, 15.000 tisuća nezaposlenih e, imalo je pravo na program stalnog obučavanja. Pojačali smo otprilike 40 tisuća projekata ulaganja u male i srednje poduzeća. Tu su također i kilometri e, autocesta koji su bilo izgrađeni, bilo popravljeni. To sve je financirano i više od 60 tisuća osoba među najranjivijim, među najranjivijim skupinama imale su koristi od, ovog, od ovih programa u razdoblju od 2007. do 2013. a od 2014. do 2020. prema najrecentnim podacima kojima raspolažemo već ima čitav niz pozitivnih rezultata. Dakle, 16% raspoloživih sredstava već je aktivirano, a rashodi iznose 5 milijarda eura. Dakle, Grčka se redovito nalazi među najučinkovitijima glede apsorpcije sredstava iz ovog financijskog okvira, odnosno razdoblja. Imamo čitav niz ciljeva koje je zadala vlada. Ciljevi su u potpunosti ostvarivi. Niti jedan od tih ciljeva ne bi trebalo naravno negativno utjecati. Aktiviranje svih ovih programa stvara mogućnost da se stvori čitav niz akcija koje će biti karakteristične. Tako smo, na primjer, uspostavili jedan novi fond za infrastrukture. 450 milijuna eura s ciljem pružanje podrške privatnom javnom sektoru, provedbu infrastrukturnih projekata, naravno treba imati na umu i socijalni razvoj, energiju, zašto okoliša. Također smo predvidjeli još jedan dodatni fond od 400 tisuća s ciljem davanja zajmova različitim poduzećima u suradnji s Europskim e, fondom za ulaganje. Napravili smo novi fond, Equifond, koji prema Europskom e, investicijskom fondu je aktiviran u jednoj europskoj državi i pokrenuli smo isto tako čitav niz e, projekata energetske učinkovitosti, stambene energetske učinkovitosti, samim tim što postoji velika potražnja za financiranjem e, energetskog gospodarstva u Uniji. To je također i povezivanje istraživanja sa realnim gospodarstvom, to je od velikog značaja i upravo radimo na realizaciji jednog programa pod naslovom Stvaram, to jest inoviram, s proračunom od deset milijuna eura, što bi trebalo omogućiti da se pruži pomoć istraživačkim centrima da uspostave vezu s realnim gospodarstvom. Dakle, predvidjeli smo stvaranje nekoliko tisuća radnih mjesta u tom istraživačkom centru. Predvidjeli smo također čitav niz važnih reformi koje prethodnih desetljeća nisu bile provedene. To je sada učinjeno. Eto, na primjer, radi se i dalje na kadastru, carinskim službama i drugim infrastrukturama, bilo da se radi o sektoru prometa, telekomunikacija ili mrežama. I za kraj što se tiče socijalnog, Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014. do 2020. a imajući na umu potrebu da se vode stalne akcije za borbu protiv nezaposlenosti i isključenosti pokrenuli smo čitav niz inicijativa za promoviranje zapošljavanja mladih, poticanje radova od javnog interesa, nastavak uspješnih programa kao što su programi za jaslice, ali isto tako i centri za mladež kako bi se svi ukupno mogli nositi s posljedicama siromaštva. Mimo ovih specifičnih programa čini mi se da smo s pravom pridali veliki značaj nečemu što je po mom mišljenju doista jako važno, a to je da smo pokušali konkretno poboljšati različite usluge zadužene za provedbu ovih programa. Također smo htjeli uspostaviti svojvrsno administrativnu memoriju koja nije postojala ranije. Dakle, sve to temelji se na nekim uspješnicama na koje možemo biti ponosni i želim zahvaliti svim službama Europskog parlamenta koje su odgovorne i nadležne za regionalni razvoj i želim također zahvaliti na odlukama koji su donijeli svi oni koji su omogućili da se povećaju resursi za Grčku za sljedeće razdoblje. I za kraj želim iznijeti jedan općeniti komentar. Naime, u zadnje vrijeme u Europskoj uniji vodi se rasprava i o proračunu za Europsku uniju. To je rasprava koja se tiče budućnosti Europe. Mi smo sada pred nizom izazova, dilema. Dakle, da li ćemo ići odlučnuje ka većem ujedinjenju Europske unije, da li ćemo staviti na, si staviti na raspolaganje instrumente za tako što ili ćemo radije saslušati euroskeptične glasove među nama, reagirati na izazove globalizacije i staviti u središte društvene i ljudske potrebe ili ćemo ostaviti po strani regionalne nacionalne i druge nejednakosti i dopustiti da e, naši sugrađani izgube vjeru i nadu u europski projekt. Da li ćemo dakle pristati na migracijske tokove i upravljati njima e, temeljeći se na humanitarnim načelima ili ćemo popustiti pred ksenofobnim glasovima. Dakle, mi smo suočeni s čitavim nizom realnih izazova i moram reći da kohezijska politika predstavlja najbolju sliku Europske unije. Ona je inkarnacija vrijednosti rasta bez isključenja, rasta koji se bori protiv nejednakosti. Dakle, to je nešto što predstavlja doista uvjet ili preduvjet za život u Europskoj uniji. Grčka je doista bila pred velikim iskušenjima zadnjih godina krize, mi smo tu imali financijsku krizu, ali Grčka istovremeno morala upravljati s cjelokupnom migratorskom, migracijskom krizom i Europska unija je posredstvom kohezijske politike omogućila da Grčka ublaži posljedice te krize na svom teritoriju i pomogla je Grčkoj da upravlja tim migracijskim tokovima. Dakle, Stavljeno na raspolaganje i tih fondova, odnosno korištenje tih e, sredstava iz kohezijske politike u Grčkoj je najbolji argument koji e, pokazuje da treba pojačati te fondove i u narednom programskom razdoblju. Hvala. Hvala vama ministre, hvala vam na ovim brojnim podacima i prezentaciji. Znate da je ovo bio odbor koji je podržao izvanredne mjere koje je predložila komisija za Grčku i odlučili smo to podržati vjerujući da možemo podržati Grčku u svom naporu da se oporavi nakon krize i ostvari rezultate o kojima ste upravo govorili. Imamo stalnog izvjestitelja za Grčku koji je bio izvjestitelj i na zadnjem izvješću Od njega smo dobili jako pozitivne vijesti i dobre rezultate. i ponovno je savjetovao grčkim e, vlastima da s reformama. Dakle, hvala vam najljepša na svim informacijama. Sada predajem riječ koordinatorima političkih kluba zastupnika ukoliko se želi javiti za riječ. Ali da, naravno, svakako gospodina Rimono će započeti jer je on naš stalni izvjestelj za Grčku. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani gospodine ministre. moje izvješće je izrađeno sa određenim osnovnim pozitivnim e, tonom, tonalitetom što se tiče ovih mjera. Mi smo pratili celokupni postupak, nekoliko puta smo bili i na licu mjesta, sastali smo se sa važnim dionicima iz gospodarstva i e, društva i od 2015. do danas uvijek iznova smo imali osjećaj da se u Grčkoj cijela stvar uzma vrlo ozbiljno i da se trudi provesti ove poizvanredne mjere i su s određenom dozom odbiljnosti. mislim isto tako da je suradnja između e, službi komisije i grčkih vlasti nešto što treba također ovdje naglasiti, a ključ cjelokupnog uspjeha je bio taj da se razumno upravljalo dodijeljenim sredstvima i na kraju stoja danas 150 prioritetnih projekata mogli su biti provedeni i do dovršeni. A to, svi se u tome slažemo, ne bi se dogodilo da nije bilo izvanrednih e, mjera i ovoga što je dodatno zaključeno. Dva konkretna pitanja s moje strane. Dva konkretna pitanja vezano za pa, ove izvanredne mjere i programe. Naravno, e, kad smo sastavljali e, izvješća, naišli smo na određene probleme, dobili smo veliki broj brojki i o projektima koji su dovršeni, to je samo po sebi vrlo pozitivna vijest. Međutim, nismo dobili odgovor na pitanje je li tih 150 prioritetnih projekata dovelo do gospodarskog rada, postoje li pokazatelji kojima se to može mjeriti. Po mom mišljenju, tu smo od grčkih vlasti dobili premalo informacija, a ni komisija nam nije mogla nešto puno reći o tome. Dakle, moje pitanje, može li nam e, Grčka dostaviti e, objektivno mjerljive pokazatelje e, za ove projekte i njihov utjecaj na gospodarski rast, što dakle, i na to se nadovezuje onda i moje drugo pitanje je li e, se Grčka, e, su li se grčke vlasti pobrinuli da dovršenje e, prioritetnih projekata također i u narodu budu svađene kao europski projekti. Dobro, svi govore sada o novim autocestama, voze se njima, ali znaju li, e, znali stanovništvo Grčke da su to autoceste koje su financirane iz europskih sredstava kao europski projekt. Jer <clears throat> Dakle, bez, europskih sredstava ne bi bilo ni tih projekata. I stoga to je razlog zašto uvijek kažemo da treba raditi promičbu za kohezijsku politiku Europske unije. A to je najbolja promičba jeste ako pokažemo da se sredstva, europska sredstva koriste za projekt od kojih koriste imaju, ima i lokalno stanovništvo. I stoga moje pitanje, zna li to grčko stanovništvo? stanovništvo. Hvala. Very hvala. U ime kluba zastupnika socijalista demokrata gospođa Breso. i uzimate riječ? Izvolite. Hvala ministre. Mislim da je ovo doista važno za nas. Važno je znati da resursi europske kohezijske politike da su bili korisni za djelatnosti klasičnog razvoja, ali da su bili napose ja konkretno od velike koristi za izlazak iz e, doista tragične situacije. Možemo vam samo čestitati na izvanrednim rezultatima koje ste ostvarili. Ministre, pomno sam vas slušala i palo mi da bi bilo dobro da nam pomognete da napravimo bilancu sljedećeg programskog razdoblja. I tu bi veza između kohezijske politike sa svim aspektima, dakle, Europskim socijalnim fondom, kohezijskim fondom s jedne strane i Europskim semestrom s druge strane, zajedno s preporukama po državama. Dakle, bilo bi dobro znati da li ta feza funkcionira. Ili postoji opasnost da upadnemo u područje, dakle, zasebna područja europskog semestra, preporuka po državama i tako dalje. Dakle, da li postoji između ovih programskih okvira međusobna artikulacija. Osobito mislim na ovo kada govorimo o Europskom socijalnom fondu. Dakle, možete nam reći koja je po vašem mišljenju veza između kohezijske politike i Europskog socijalnog fonda? Da li mislite da je to dobro funkcioniralo? Da li je intervencija socijalnog fonda u koordinaciji sa novim stupom eh, temeljnih prava bila uspješna? Da li je dobro funkcionirala ili mislite da bi to trebalo prilagoditi tu i tamo? ili doista mislite da je ta struktura takva da ju možemo obnoviti. Dakle, vi koji ste izravni upravitelj tim fondovima, prava ste osoba koja nam može iznijeti svoju analizu tih mehanizama i ukoliko imate neke savjete za pojednostavljivanje, za izmjene, mi smo potpunosti itekako spremni saslušati vaše savjete. Hvala. Hvala. A sada gospođa Tomašić. Hoćete vi uzeti riječ? Ne. Hvala, gospodin Van Miltenborg. Hvala predsjednice, dobro došao ministre, hvala vam na svim vašim objašnjenjima i čestitam na uloženom e, naporu jer vjerujem da Grčka je dalje malo kaska, i, ali ipak se polako opravlja od krize, ali puno toga treba još napraviti jer ako gledam e, ono što je objavljeno u srpnju 2017. godine, okvir ESM e programa stabilnosti. Tu se može pročitati da Grčka kasni, da je još uvijek daleko od valjane učinkovitosti i upravljanja. To je citat. Dakle, tu se kaže da Grčka treba biti i uložiti još napora kako bi bila privlačna za ulaganja, treba napraviti reforme za poslovno okruženje. Tu se također kaže da treba riješiti rigidnosti u raznim e, sektorima industrije koji su neopravdani, neproporcionalni. Treba još riješiti pitanje modernizacije korištenja zemljišta, učinkoviti, učinkovitost e, transportnih mreža i tako dalje. Mogao bi ovo čitati još nekoliko minuta, ali smatram da i dalje puno toga ima e, za napraviti, a to možemo onda rezimirati s tri riječi, reforme, reforme i reforme. Dakle, i dalje trebate provoditi strukturne reforme u svojoj zemlji, naravno Europa može biti od pomoći tu, jer mi imamo program za podršku strukturnih reformi. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako koristite službe, usluge koje pruža komisija, osobito program za podršku strukturnim reformama? Koji su vaši prioriteti narednim godinama? Koje su to reforme koje biste željeli provesti prioritetno i kako to konkretno se oslikava u vašoj strategiji za sveobuhvatni razvoj koja je predstavljena u četvrtom mjesecu ove godine na sastanku Euroskupine koja je također bila kritizirana jer je predstavljena iza zatvornih vrata, dakle iza nas je dosta teško uvidjeti što se nalazi u toj vašoj strategiji, da li ste spremni podijeliti svoje komentare o strategiji i odnosima sa strukturnim reformama e, s nama, kako bismo imali bolji uvid u budućnost, jer naravno, kao što rekoh, na samom početku još puno toga e, treba e, napraviti. Naravno, možete računati s našom pomoći, s pomoći ovog odbora, kako bismo se postarali da zajedno da Grčka bude uspješnija u skoroj budućnosti. Hvala. Hvala vam gospodine Van Miltenborg. Sljedeći govornik je gospodin Papadimolis. Hvala predsjednice. Sve ono čemu je gospodin Haricis govorio opisuje jednu uspješnicu. Uspješnicu kojoj smo mi, europski parlament dali svoj doprinos, naravno zajedno s komisijom i grčkim vlastima. Prije tri godine, na jesen 2015. godine, temeljem prijedloga komisije i uz odobrenje otprilike od 90% Europskog parlamenta, odlučili smo usvojiti uredbu 1839. Tu se naravno radilo o iznimnoj mjeri za Grčku i sada vidimo da su plodovi te uredbe bili krajnje pozitivni za Grčku i za kohezijsku politiku, odnosno politike, te za promičbu ideje prema kojoj zajedno možemo bolje i više. Mislim da je ovo krajnje jasna i jaka poruka za euroskeptike krajnje desnice koji smatraju da treba e, rastočiti i razbiti Europu i kohezijsku politiku. A to sve nema nikakvog e, fiskalnog utjecaja, poreznog utjecaja na porezne obveznike Europske unije, s obzirom da smo imali proračun koji je bio neutralan. Dakle, na drugi način smo koristili sredstva unije u tom trenutku i mislim da način odnosno najjasniji primjer tog rezultata je upravo izvješće Arimon koje je usvojeno sa 36 glasova za i samo dva protiv, dakle praktički jednoglasno. U odboru za regionalni razvoj. Dakle, gospodine Harici, doista mislim da možete smatrati da Europski parlament, a napose ovaj odbor, možete ih smatrati, odnosno možete nas smatrati kao stalne saveznike koji će vam pomoći i podržati Grčku i sve napore koje Grčka mora ostvariti na svom putu reformi i kako Grčkoj više nikada ne bi trebale iznimne uredbe kao uredba 1839 i želim se osvrnuti na ovo što je rekao gospodin Wittenberg. Mislim da će i gospodin ministar o tome e, govoriti no, želim reći da e, prije nekoliko godina šumarski kadastar je pokrivao 0,6% teritorija. On je skoro bio nepostojeći. Danas smo pokrili 30% teritorija, a prema informacijama komisije to treba biti zaključeno do 2021. Dakle, cilj naše zemlje i vlade jeste da nastavimo s tim reformama, da imamo zemlju koja će imati jake e, institucije i koja će biti e, bolje i kako bismo mogli izaći iz memoranduma. Cilj izlaska iz memoranduma nije da se prestane s reformama. Mi odbijamo povratak na prethodni sustav koji je bio klijentelistički, koji je stvarao dugove, gdje je bila ogromna utaja poreza. Ono što mi želimo jeste da Grčka bude u stanju koristeći sve pomoći koje su joj na raspolaganju, dakle, ishoditi strukturne promjene. Uostalom pozivam se na izvješće gospodina Goreje koji je rekao da je Grčka u prvom redu strukturnih reformi. Još je puno posla pred nama, ali mislim da svi mi i svi mi iz Europskog parlamenta koji smo dali svoj doprinos ovim reformama trebamo biti ponosni i vidjeti da se Grčka vraća na tržišta i nalazi se u puno boljoj situaciji nego Jani. Hvala gospođa Renke, izvolite. Hvala predsjednice, dragi ministre, drago mi je ponovno vas vidjeti, osobito u Europskom parlamentu. Dakle, kada sam vas slušala, mislim, ja, vjerojatno i svi mi smo doista iskreno sretni što se Grčka vraća, što staje na vlastne noge. Istovremeno kad vidim e, e, stopu nezaposlenosti mladih, stopu broj ljudi koji su u siromaštvu ili koji su u opasnosti od siromaštva, ne mogu biti u potpunosti zadovoljna s postojećom situacijom i mislim da to doista treba jasno i glasno reći, da je pred e, Grčkom još dug put jer situacija je jako teška za, osobito za određene skupine. Za razliku od mojih kolega ne mislim da se reforme koriste, da, ih treba koristiti kako bi se samo kako bi se reformiralo. Kao što znate, SRSS najprije započeo u Grčkoj, sada imamo program SRSP koji je postao jedan od prioriteta za sljedeće proračunsko razdoblje za kohezijsku politiku i pitanje Dakle, s obzirom smatram da reforme nisu tu samo zbog reformi, kako ste, htjeli bih da mi kažete, kako, koji ste redoslijed prioriteta odredili za buduće reforme u Grčkoj? Naime, kada se osvrnemo na prošlost i pojam strukturne reforme korištene za brojne stvari, ali i za stvari koje nisu iš bile u interesu funkcionalnih tijela javne vlasti. Jer rezanje radnih mjesta u javnom sektoru ne znači nužno da ćete po defaultu biti e, učinkovitiji. Dakle, moje pitanje je kako ste, koje ste prioritete odredili u programima kada ste provodili programe u Grčkoj i kako ćete biti sigurni da će to doista biti korisne i učinkovite strukturne reforme i koje biste nam savjete mogli dati temeljem tog iskustva jer vjerujem da sve države članice koje bi htjele provesti takve mjere, to može biti e, korisna informacija, dakle iskustvo Grčke i naravno kako je to sve povezano uz uporabu kohezijskih fondova, jer to je u biti e, najvažnije, dakle vidjeti kako Europska unija može podržati strukturne reforme u državama članicama. Možda bi se mogli na, na to osvrnuti. Hvala. Hvala vama, spirak Spiraki, sljedeća govornica. Izvolite. Hvala vam, predsjednice. Dopustite da e, koristim grčki. Dakle, gospodine ministre, hvala vam što ste došli danas među nas. Naravno, amandman na uredbu 1839 koji je omogućio iznimne mjere za Grčku, dakle izuzeća za razdoblje 2007. do 2013. i koji je omogućio da Grčka ima e, velika financijska sredstva i za razdoblje od 2014. do 2020. Dakle, usvajanje ove uredbe predstavljao pipljiv dokaz solidarnosti europskih partnera prema Grčkoj. I upravo taj čin solidarnosti omogućuje da se ubrizgaju dodatna financijska sredstva u grčko gospodarstvo. No, imam nekoliko pitanja koji se tiče realnog gospodarstva. Prema informacijama Europske komisije, kao što to stoji dakle na mrežnoj stranci Cohesion Data, Grčka za razdoblje od 2014. do 2020. izgleda da je isplatila samo 17% svojih kapaciteta, da je, da je ubrizgala samo 17% svojih kapaciteta u realno gospodarstvo. Dakle, tu se radi o stvarnim rashodima. Dakle, kako možete objasniti da usprkos svim preuzetnim obvezama iznosi se da se više sredstava ne ubrizgava u realno gospodarstvo. Zatim, temeljem informacije te mrežne strance koja objedinjuje informacije svih država članica, izgleda da Grčka, Grčka nije podržala niti jedno malo i srednje poduzeće. Ti, ti podaci su na vašem raspolaganju, mogu vam ih i predati i doista u dobroj vjeri vam postavljam pitanja. Dakle, možete li mi reći e, precizno koliko malih i srednjih poduzeća je dobilo financijska sredstva u ovom programskom razdoblju i zašto svi ovi elementi se ne nalaze u službenim e, podacima koje stavlja na svoje mrežne strance komisija. Zatim, koliko novih radova je 2015. i 2016. financirano i koliko je radova već u prethodnom razdoblju bilo pokrenuto. Dakle, ovo je pitanje koje se tiče kontinuiteta. Hvala. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. E, gospodine ministre, jako dugo vremena se u vašoj zemlju ukazivalo prstom mi e, i na čitav niz vaših vlada. To je radila i Evropska unija. Evropska unija je djelomice i bila odgovorna za tu strašnu situaciju u kojoj se našla Grčka. Danas smo sretni što ste evo pred nama i što ne možete reći da se situacija znatno poboljšala, da je nezaposlenost pala, da je stopa rasta u porastu. Pokazujete, kažete nam da su svi pokazatelji dobri i na tome vam čestitam. Ali imam dva pitanja za vas. Jesu li Grci svjesni da je Europska unija odigrala ključnu ulogu u poboljšanju situacije u vašoj zemlji i u, u, oporavku vaše zemlje. A vaši regionalni čelnici i vi sami, imate li osjećaj da činite sve što je potrebno kako bi grčki narod bio svjestan važnosti Europske unije u oporavku? To mi se čini jako važnim, zato što sada preživljavamo doista delikatne krize. I mislim da je jako važno da se Europskoj uniji dade jedna, jedna dobra slika. i to unatoč svima poteškoćama sa kojima se ona suočava. To jest, radite li vi na tome da pokažete kako unatoč svim tim poteškoćama Europska unija čini sve kako bi poboljšala život svojih građana? Hvala. Ima li još pitanja? Nitko se više ne javlja za riječ. Hvala vam puno. Evo, ovo su bila pitanja i komentari članova odbora regiji. I gospodine ministre, imate riječ, imate priliku da date odgovor na sva ova pitanja. Okay,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 Pokušat ću. Postavljeno je jako puno pitanja i hvala vam svima, koji, svima vama koji ste postavili ova vrlo zanimljiva pitanja. To samo ukazuje na interes i parlamenta i ovog odbora kada je riječ o Grčkoj i situaciji u Grčkoj. To pokazuje da je ovo vrlo aktualna tema za vas. Uvodno moram reći da suradnja odbora i Grčke mm, je mm, a mislim je uistinu uzorna E, imali smo vrlo dobru suradnju i bez te dobre suradnje ne bismo uspjeli provesti sve naše programe. I stoga želim zahvaliti i Europskom parlamentu na svoj podršci i potpori koju ste nam pružili. Također zahvaljujemo i Europskoj komisiji, povjerenici i koji su sve ove godine bili naši prijatelji i pružali nam podršku. Ovo što ste vi danas rekli je itekako važno. Dakle, možemo li rezultate sažeti u brojkama? To je bilo jedno od prvih pitanja koje mi je danas postavljeno u rujnu ćemo u rujnu ćemo imati puno bolji pregled nad brojkama kada govorimo o samim rezultatima provedenih projekata i mislim tada ćemo vam poslati i sve te brojke i rezultate. Posljednje programsko razdoblje. Mislim da je to tema koja koja mora zanimati sve nas, poneprije imajući na umu i razdoblje nakon 2020. godine, što želimo učiniti tada, e, usko vezano naravno i sa financijskim, višegodišnjim financijskim okvirom. Sve je to usko povezano jedno s drugim. U svom govoru rekao sam da da je kohezijska politika bila uistinu jedna od najuspješnijih i to nije bilo nimalo jednostavno. Naravno, bilo je tu mnogo negativnih e, tendencija i ovdje u Briselu, ali unatoč tome imali smo uspješnu provedbu kohezijske politike. A kada je riječ o fondovima 2015. godine smo se odlučili da na temelju izmjene uredbe e, na najbolji mogući način koristimo financijska sredstva i za socijalnu konvergenciju, a kriza ili bolje rečeno katastrofa je dovela do toga da su e, se rastočile određene strukture koje su postojale, e, to se negativno odrazilo i na zdravstveni sustav i to je jedna od naših centralnih tema kojima se trenutačno bavimo. upravo u tom teškom okruženju eh, bio od velike korist od velikog značaja bila je i podrška i pomoć kroz europske fondove. Naravno da dolazi do, preka, djelomičnog preklapanja određenih programa i određenih nadležnih tijela. Međutim, ako sada razmatramo o tome kako dalje, onda to mogu sažeti u jednu riječ, a to je pojednostavljenje. Pojednostavljenje je jedna od ključnih riječi. I stoga mi je drago da imamo prijedlog komisije za predstojeće razdoblje koje upravo predviđa pojednostavljenje uredbe i mislim da će to biti vrlo korisno. I time dolazim i do pitanja reforme reformi. Nekoliko vas postavilo je pitanje vezano uz reforme. Da, ja sam vrlo otvoren kada je riječ o reformama na, i sasvim mi je jasno kada kažete reforme ne treba prevoditi samo zbog reformi. Reforme treba prevoditi zbog rezultata za dotičnu zemlju. I tu po tom pitanju mogu vam reći da jedna od grešaka koje smo učinili u okviru prvog programa e, prilagodbe jest ta da smo zbog e, nazovemo to nasilnog zatiranja u e, financije završili s negativnim posljedicama e, po gospodarstvo. Proteklih godina pokušali smo provoditi one reforme koje mogu pomoći gospodarstvu da stane na noge. U okviru trećeg programa riječ je ponajprije o poslovnom okruženju, o um, poslovnoj, e, dakle, o poslovnoj praksi, tu su razvijeni programi za one aspekte koji su ne nedostajali Grčkoj. Primjerice, pružanje e-usluga građanima ili pak e-komunikacija između eh, tijela vlasti i poduzeća. Naravno, to znači, to ne znači da 20. kolovoza time prestaje pre, prestaje me memorandum, ali to samo ono što želim reći jeste da proteklih godina je napravljeno puno toga, no to ne smije stati sa prestankom memoranduma, nego se mora nastaviti dalje ovo što, ste, što sam ovdje čuo, bilo je zapravo nekako ostavilo mi, kod mene dojam da je skupina bila vrlo negativna, imala negativno stajalište nama. Ja moram reći upravo suprotno. Moj dojam je bio da su oni bili vrlo pozitivni prema nama i pokušaj naš, ono što smo mi pokušali kako bismo sve aktualizirali, kako bismo pružili podršku srednjim i malim poduzećima, sve ono što smo započeli u prosincu 2016. godine i dalje se razvijalo i dovelo je do toga da 30 i 2000 poduzeća je moglo profitirati od toga da smo uveli i model eh, elektronskog otvaranja poduzeća, naravno, sve to se mora naglasiti imajući i na umu ono što ste vi rekli. sve to mm, zavaljujemo i pruženoj podršci mm, pojedinih službi Europske komisije, ali isto tako e, imali smo i podršku drugih međunarodnih organizacija, surađivali smo sa OECD-om i drugima. Potom, što se tiče programa potpore strukturnim reformama Naravno i tu moramo sada razmisliti što napraviti, ali to je program koji, kroz koji preuzimamo određenu odgovornost ne samo prema Europskoj, uniji nego i prema našim građanima. Tu obuhvaća cijeli niz planova, strukturnih reformi uz odgovarajući vremenski okvir za provedbu. Naravno, tu je jasno, iz toga jasno prilazi što treba napraviti narednih godina. Dopustite samo da kažem još i sljedeće. Na, varlo je važno da se nezaposlenost, ponajprije nezaposlenost mladih, e, smanji unatoč poboljšanjima proteklih godina. Nezaposlenost mladih je još uvijek na vrlo visokoj razini. Zapravo uopće to zapravo uopće nije logično s obzirom na poboljšanje e, poboljšanje u gospodarstvu. Međutim, e, naravno, najveće probleme smo već prebrodili, ali velike izazov s kojim se upravo suočavamo jest smanjenje stope nezaposlenosti mladih. I to je nešto s čime se moramo sada uhvatiti u koštac. Potom gospođa e, Spiraki je postavila pitanje vezano za rashode. E, naravno, tu brojke ukazuju na to da je Njemač, da je Grčka um, treću godinu za redom kada je riječ o korištenju sredsta, sredstava upravo e, na samom vrhu. Međutim, brojke su još uvijek niže od onih koji bismo rado imali u Europskoj uniji. No čak i kada su brojke tu visoke, tu još uvijek postoji prostor za poboljšanje samih postupaka kako bi se e, sredstva mogla apsorbirati u što kraćem vremenskom roku roku. I stoga je zaista važno da u nogovom programskom razdoblju imamo pojednostavljene e, uredbe i e, propise. Pa čak i u teškim vremenima Grčka je u tome uspjela, međutim e, važno je da tu imamo određena pojednostavljenja. Potom pruženje podrške srednjim i malim poduzećima. Mislim da smo po tom pitanju u e, uistinu uložili velike napore i to e, također i izvan uh, europskih mogućnosti financiranja. Sklopili smo sporazume s Europskom investicijskom bankom i Europskom bankom za obnovu i razvoj. I tu u okviru toga i dobili smo um, velika financijska sredstva. Samo za 2017. godinu Europska investicijska banka je u, stavila na raspolaganje financijska sredstva u rekordnim iznosima. Um, I to je također nešto što je vrlo važno za likvidnost um, grčkog gospodarstva. Isto tako i pruženje podrške malim i srednjim poduzećima je nešto što se, dakle mi pružamo podršku srednjim i malim poduzećima i kao što znamo u koji postoji vrlo birokratski postupak pružanja podrške po tom pitanju možda je kod nas stupanj birokracije najviši u Europi, ali i to je imalo za posljedicu da sredstva nisu uvijek bila optimalno iskorištena. A što se tiče eh, plaćanja, da, mm, to je je bilo za nas vrlo, vrlo korisno. Vi ste pitali, pitali ste me da vam stavim na raspolaganje brojke. Naravno, mi ćemo vam sve brojke staviti na raspolaganje. Naravno, i što se tiče ono, svega onoga što je isplaćeno srednjim malim poduzećima, ali i onoga što je, je eh, predviđeno za plaćanje u okviru novih eh, planova i programa. Potom e, postavljeno je pitanje koja je korist bila od tegle dakle, sve ove pružene pomoći i mm, koliko su tome informirane, informirano stanovništvo u Grčkoj. Mi intenzivno radimo na tome da mm, na tome da grčki građani također su informirani o tome koji je doprinos Europske unije u provedbi svega onoga što je napravljeno, da je tu Europska unija imala značajnu ulogu. Naravno, osim podrške i pomoći, vrlo važno je da se naravno surađuje i sa nadležnim tijelima Europske unije kako bi se zajamčilo da politika koja je da se, da se iz svega ovoga poluče najbolji rezultati ne samo za Europu i za Grčku, nego također i stanovništvo da se zemljama koje se nalaze u teškoj situaciji pruži e, podrška e, te da se e, također umanje one razlike koje postoje među zemljama ili regijama. I vi kao članovi ovog odbora, odnosno i zastupnici u Europskom parlamentu, a isto tako ni mi, ne smijemo se samo te ovdje redazivati sa velikim riječima, nego također u praksi trebamo doprinijeti tome da se postigne viši stupanj kohezijne konvergencije u narednim godinama. Naravno, puno to bilo je puno negativnih riječi, ali zapravo ovdje je riječ o području politike koji je zapravo bio jedan od najuspješnijih. Toliko s moje strane. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine ministre. Hvala vam puno. Kao što znate, mi, mi smo ovdje prihvatili, e, prihvatili izvanredne mjere za Krčku. također pratimo njihovu provedbu, a evo danas smo imali razmjenu gledišta s vama, što je zapravo izvanredan čin u redovnom tradicionalnom radu našeg odbora. Hvala vam puno, hvala puno na vašim informacijama, to će nam biti od velike koristi za našu raspravu raspravu u na jesen kada ćemo govoriti izvješću. Hvala što ste se odazvali da na razmjenu gledišta s nama. Mi ćemo također ostati s vama u kontaktu i dalje razmjenjivati dobre informacije. Hvala vam puno. A sada možemo nastaviti dalje. we continue now. Dobro, onda ćemo nastaviti sa sljedećim točkom našeg dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga uredbe koji ima vrlo dug naziv. Riječ je o prijedlogu izmjene uredbe o zajedničkim odredbama koje se tiče pričuve za uspješnost i strukturne reforme u zemljama članicama. Evo, pokušala sam sažeti u nekoliko riječi ovaj duge naslov. Ovdje su naši izvjestitelji za, e, na ovu temu. Imamo, imali smo razmjenu E, gledišta, imali smo zaslušanje na ovu temu, a danas smo zapravo na razini razmatranja ovog prijedloga, odnosno e, nacrta izvješća. Dajem riječ izvjestiteljima tko će početi gospodin Nistelroj. Da, e, pravu ste o istinu duga priča, dug naslov, ali vrlo kratko izvješće. E, zapravo, evo, e, imamo vrlo kratko, kratko izvješće koje nije nimalo iznenađujuće. Dakle, ovo smo govorili već tri puta. Imali smo tu razgovor i sa povjerenikom i zadnji put smo rekli na koji način postupiti. Ako se komisija ovdje ne pomakne s mjesta, kao što je moja kolegica rekla, dakle, ako oni ne povuku prijedlog, onda moramo mi nešto učiniti, kao što smo rekli. ako ne, onda ćemo napraviti izvine, pripremiti izvješće i reći nešto kratko i jasno. I sada da ne ponavljam ponovno kao što je rečeno, mislim da ovaj prijedlog za korištenje pričuva za uspješnost nije koherentno niti s onime što imamo u pravnom tekstu, niti e, s onim pitanjima koje smo postavili komisiji. E, traženo e, je više fleksibilizacije. Kad je riječ o korištenju pričuva za uspješnost, sve odbijeno Dakle, riječ je samo o tome da se nagradi, e, dakle, se za nagradu onih programa koji su provedeni dobro uspješno. Dakle, ovdje od komisije nije zapravo došlo nikakvog pomaka. Oni su ostali pri svome i tu je također i prijedlog za višegodišnji financijski okvir kojim zapravo tu e, opet govori nešto potpuno drugačije kada je riječ o određenim reformama. I e, zapravo prvi korak je da se treba dogovoriti oko fonda. E, drugo e, jeste e, izvješće o kojem govori da treba još proširiti dodat, iti u treći korak je treći korak je korak da se napravi iskorak. Evo, imamo prijedlog, prijedlog koji moramo odbiti moramo ga odbaciti zato što nisu uzeti nije uzeti u obzir ništa od onoga što smo komentirali. Ja, vielen dank. Äh, Hvala. Evo, ne moram puno toga dodati. Prijedlog odbacujemo i nadamo se da će nas odbor podržati u tome. Htjela bih dodati samo još jednu stvar. Imamo, postoji jedna zemlja članica koja je zainteresirana za neku vrstu pilot projekta prema komisija bi zapravo trebala razmotriti može li se taj pilotni projekt eh, provesti bez dodatne provedbe, promjena uredbe. Eh, da, to čak bi imalo smisla, ali ne, eh, ali nemaju smisla ove izmjene koje komisija ovdje predlaže i mislimo da komisija može tu pronaći i puno boljih, pametnih načina za pružanje potpore primjerice Portugalu lokalu. Hvala. Izvjestitelji u sjeni, gospođa Tomašić i Mesije. Thank you, Madam President. <clears throat> The Committee on Regional Development... Odbor... Um, je održao nekoliko sastanaka na ovu temu, uključujući razmjenu gledišta sa gospodinom Dobrovskom, te također e, sa službama Europske komisije i Europskim e, revizorskim sudom. I unatoč e, dogovoru nemamo podršku za ovaj prijedlog. Samo malo dionika je podržalo ovaj Ovaj, e, ovaj prijedlog novog korištenja pričuva za uspješnost. Smatramo je da se, slažem se, da su ove pričuve namijenjene za kohezijske e, projekte, a ne za strukturne reforme. Međutim, ja nisam e, podjednako skeptična kao neki od mojih kolega i nisam toliko protiv ovog prijedloga. Ja se slažem da Europski revizorski sud treba dati više odgovora na pitanja koja smo im uputili tijekom prošlog prijedloga sastanka, koji se tiče ovog programa. Funkcioniranje ovog prijedloga također treba dodatno i detaljnije analizirati, ali za pojedinim zemljama članicama ovaj prijedlog može pridoniti bržoj provedbi dugo očekivanih strukturnih reformama. Hvala. Uh, Hvala. Evo, drago mi je da imamo ovu pozitivnu intervenciju ECR-a, jer i mi smo slušali kolege iz ECC-a i SD-a i druge i razumimo njihove, njihove razloge za odbijanje, za predlaganje odbijanja. Naravno, neke stvari možda nisu potpunosti jasne u prijedlogu. Postoje naravno pitanja koje smo već postavili tijekom rasprave, a na koje još uvijek nismo dobili odgovor. Naravno, sad imamo zakonodavni prijedlog e, na stolu ali mi vjerujemo da bi puko odbijanje prijedloga koje je sada na stolu da to nije e, put prema naprijed jer postoje države članice koje bi dobrovoljno željele koristiti pričuvu za uspješnost kao priliku da e, za provođenje strukturnih reformi zašto bismo im zašto bismo ih sprječavali u tome osobito ako su e, proveli konzultacije sa različitim dionicima i sa lokalnim eh, vlastima, iako su se svi složili da to žele činiti. Dakle, za nas bi ovo bila samo mogućnost za jedan alat, jedan alat koji nećemo čekati još dvije godine, e, zato što imamo, jer ćemo imati zapravo tek za dvije godine od sada pomoći za e, strukturne reforme. Zašto ne bismo nešto već, e, zašto ne bismo već, nešto već počeli sad činiti? Što više kada je riječ o strukturnim reformama, komisija je nekoliko izvješća donijela gdje naglašava važnost strukturnih reformi. To naglašava također i u okviru europskog semestra. Dakle, mislim da bi bilo dobro kada bismo zgrabili zlorabili ovu priliku kada bismo krenuli u inovacije, kada bismo krenuli u ovaj eksperiment i to naravno s perspektivom poboljšanja naše pozicije e, kada budemo razgovarali o programu potpore reformama. Zaključno, mi kao ALDE mi ne bismo željeli ostaviti stvari ovakve ovakvima kakve jesu. Mi smo za promjenu, za izmjenu, zato ćemo pokušati podnijeti konstruktivne amandmane i nadam se da ćemo dobiti potporu različitih klubova i nadam se da ćemo moći e, krenuti u raspravu o ovom prijedlogu s vijećem u okviru trijaloga i nadam se i pozivam zapravo oba izvjestitelja da razmotre ponovo svoje stajalište i da vide kako bismo mogli poboljšati situaciju u trijalogu i naravno bilo bi jako dobro kako bismo dobili odgovore na ona pitanja koje smo postavili, baš kao što je malo prije to dobro rekao ICR. Hvala lijepo, Hvala lijepo. Što se nas tiče, mi se držimo naših stajališta. Kada je povjerenik Dombrovskis došao pred naš odbor, mi smo se pobunili protiv onoga što smo doživjeli kao neku vrstu pronevjere, odnosno 23 milijarde koje su oduzete iz kohezijskog fonda. Sad imamo neku vrstu dvostruke pronevjere zato što se zagrabilo i u pričuvu za uspješnost. Dakle, mi smo, mi smo protiv a, protiv protiv zapravo ovog prijedloga, odnosno mi smo za odbacivanje ovog prijedloga koji komisija iznosi. Hvala lijepo. Imamo li drugih komentara? Ako to nije slučaj, onda ću dati riječ Europskoj komisiji. Gospodin Gilent, izvolite. Hvala lijepo, predsjedateljice. Nekoliko riječi od mene. Kao što ste i sami spomenuli, ovome je već bilo riječi u više navrata. E, moram izraziti razočaranje komisije ovim nacrtom izvješća i e, e, prepoznajem također niz argumenata koje je gospodin Miltenberg iznio u svom javljanju kao što smo u više navrata rekli, osobito e, vezano za naš prijedlog e, za razdoblje nakon 2020. godine, doista je ključno za budućnost kohezijske politike da ona bude bolje prilagođena, da ona bude više fleksibilna, da bude e, bolje prilagođena promjenama i promjenama i potrebama i ona mora tako, tako izgledati kao fleksibilna i prilagođena. upravo je zato komisija iznijela amandman 14.20 koji unosi fakultativnu mogućnost za države članice da koriste ovaj prijedlog. Dakle, to će ostati fakultativno, to mora biti usklađeno sa sporazumima o partnerstvu zato što se jedino tako ta sredstva mogu otpustiti, dakle kroz izmjenu postojećih programa. Radi se o odlukama koje države članice ne mogu unilateralno donositi, to mora biti u okviru partnerstva kroz program za nadzor. Jako je važno da se ovaj prijedlog ne doživi kao pronevjera sredstava. Mislim da je ta riječ pronevjera krivo korištena u nekoliko, navrata. Ne radi se o pronevjeri, o preusmjeravanju. Mi strukturalne, strukturne reforme moramo doživljavati kao integralni dio financijskog upravljanja Unijom, a kohezijska politika je jedan dio tog gospodarskog upravljanja. I ako možemo stvoriti bolje okruženje za ulaganja ovim prijedlogom, onda je to naravno samo dobra stvar. Mi smo primili na znanje portugalski prijedlog. Portugal koji žele iskoristiti ovu mogućnost I nama je doista žao što se ovakav prijedlog odbacuje i što se oduzima mogućnost državama članicama da se slobodno koriste ovim mogućnostima. Za razdoblje nakon 2020. godine mi smo predvidjeli takozvani Reform Delivery Tool. I također smo predvidjeli mogućnost pilot projekata koji predstavljaju prvi korak. Ako bismo postupili na primjer kao Portugal, onda bismo mogli sa većom sigurnošću provoditi ono što je komisija predvidjela za 2020. godinu. Dakle, jedino što mogu reći jeste još jedan puta izraziti eh, razočarenje nacrtom izvješća i Nadam se da će gospodina Van Miltenburga ovaj odbor ipak na kraju saslušati. E, hvala lijepo komisiji. Ovime zaključujemo raspravu za danas vezano za ovu točku dnevnog reda i predlažem vam kao rok za podnošenje amandmana vezano za ovo izvješće 13. srpnja. Dakle, to je kraj ovog tjedna. Uporne. Glasovanje o izvješću na rasporedu je u listopadu. Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Da, pred nama su ljetni praznici. Iako se su izvjestitelji slažu i tajništvo, ja bih želio još jedan tjedan. Želio bih dobiti još jedan tjedan kako bih se mogao savjetovati i kako bih vidio što se može učiniti po pitanju amandmana. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Možemo li produljiti rok e, do 20. srpnja? U redu, evo 20. srpnja. Rok za podnošenje amandmana. 20. srpnja. Podne. Nastavljamo. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o mišljenju. opće proračun Evropske unije za financijsku godinu 2020. To svi dijelovi odgovorni, to jest nadležni odbor je odbor za proračun, Danas ćemo razmotriti nacrt mišljenja. E, nacrt mišljenja, e, ispričavam se, pripremio je naš izvjestitelj gospodin Von. Izvolite. Hvala e, predsjednice. Kolege su zacijelo pročitale prijedloge koje sam iznio u našem mišljenju. Vrlo počet ću time što ću reći nešto što je očito. Naime, kohezijska politika je i dalje najvažnija politika ulaganja Europske unije. U prvu brojku sam unio neke zanimljive brojke gdje stoji kako je jedan euro koji se ulaže u kohezijsku politiku vraća, dakle ima povrat ulaganja od 174%. Dakle, vidimo da je povrat ulaganja u regijama jako velik. E, također, u drugom stavku kažem da je kohezijska politika još uvijek jedan od najvažnijih instrumenata za suočavanje e, sa e, nezaposlenošću i sa mnogim europskim politikama, jer mnoge europske politike ne bi bila uspješne bez kohezijske politike. U trećem stavku e, prepoznajem da imamo kašnjenja u, u pokretanju programa. Razlozi tih kašnjenja proizlaze iz prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira Imamo također i kašnjenja u, u programima za partnerstvo. Također, treba reći da se poboljšalo, a da se poboljšala i provedba u posljednjim mjesecima i sada doista mm, se nalazi u jednoj dobroj situaciji kada je riječ o plaćanju projekata i kada je riječ o odabiru projekata. Također, nacrt proračuna za 2019. godinu stoji da 1,1% povećanja, imamo dakle 1,1% povećanja u, sredstvu, u odobrenim sredstvima za plaćanje. Dakle, Mislim da bismo s obzirom na ono što predviđa novi e, proračun e, trebali izraziti zabrinutost zato što smatramo e, da možda sredstva neće biti dovoljena kako bismo održali ritam provedbe i vrlo, i vrlo, vrlo je moguće da bismo se mogli suočiti sa onim fenomenima koji su bili prisutni u prošlosti kao što su kašnjenja u plaćanju. Dakle, neke kolege su također rekli da, se, da, svi traže više novca. Tražimo naime dodatne novce zato što su projekti u tijeku, zato što su sredstva rezervirane za njih, zato što se njih mora platiti i zato nam je, zato nam je zato su nam potrebne sredstva da osiguramo plaćanje u trenutku kada zahtjevi za plaćanje dođu na red. Također, e, još nekoliko stvari govorim u samom izvješću. Naime, u posljednjem, e, na posljednjem mjestu govorim i o projektu PIS za Sjevernu Irsku. E, to je jako važna važna stavka. E, radimo samo inicijativno izvješće u ovom trenutku e, za e, Sjevernu Irsku koje će biti, nadamo se, na dnevnom redu na plenarnom zasjedanju u rujnu. Dakle, ovaj projekt je jako važan za Sjevernu Irsku i moramo osigurati sredstva za njega. Dakle, to su moji komentari i veselim se s komentarima kolegama, kolega i veselim se također amandmanima vezanim za ovo izvješće. A sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni u ime gospodina Dojča. Ja gospodina Dojča nisam vidio. Mogu li samo nešto reći u ime EPP-a? I'm reflecting on, on the debate we have. Ja dvije tisuće devetnaest je godina kada bismo trebali osigurati korištenje onih 29 milijardi Gospođa tomašić izvolite Thank you. Um, I support the opinion because it underlines the importance of cohesion policy as the main E, podržavamo ovo mišljenje e, zato što naglašava da je kohezijska politika jako važna politika u Europskoj uniji koja smanjuje e, razlike između europskih regija. To je politika koja poboljšava inkluzivan, pametan ekonomski rast, također poboljšava inovacije te ohrabruje lokalne i regionalne vlasti da krenu prema niskougljičnoj ekonomiji. Također ovo izvješće naglašava da svaki euro koji se ulaže u kohezijsku politiku politiku da se vraća 174%. I manje ulaganja bi značilo manje rasta i manje radnih mjesta za građane, za građane Europske unije. Tako da se ovo, izvje, ovo izvješće poziva na to da kohezijska politika ostane ključna politika Europske unije. Kohezijska politika je također jedan od najvažnijih instrumenata kada je riječ o suočavanju sa i ostvarivanju zapravo prioriteta nacrta proračuna komisije za 2019. godinu. Koji su to prioriteti? To je otpornija Europska unija otpornije gospodarstvo te osiguravanje ispravnog i pravilnog korištenja izvršenja europskog proračuna. Hvala lijepo gospodin Katajnen ima riječ. Gospođa. Hvala lijepo predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti kolegama na sjajno obavljenom poslu kada je riječ o mišljenju. E, naime, ovaj nacrt e, na pravi način uzima u obzir kohezijsku politiku kao najvažniju politiku ulaganja u Europsku uniju. Također naglašava e, koliko kohezijska politika ima pozitivnih učinaka na terenu. Dakle, trenutačna situacija vezana za ovaj program jako je dobro opisana. A sada ono što je potrebno jest osigurati proces plaćanja koji će ići glatko. To znači da moramo imati sredstva, odobrene sredstva za plaćanje koje se temelje na realnim očekivanjima država, članica. E, postoje slučajevi u kojima su e, države članice previše optimistične kada je riječ o njihovim potrebama za plaćanje i procjenama za plaćanje. Ja se e, ovdje ne bih previše brinula zbog toga. Možda bismo trebali nešto reći o vidljivosti proračuna. Jako je važno raditi na osvješćivanju kada je riječ o mogućnostima europskih europskih sredstava za pokretanje ulaganja i općenito ostvarivanje ciljeva koje smo si zadali. Mislim da nam je potreban vidljiv i učinkovit proračun koji uzima u obzir postojeće i realistične potrebe naših država članica i regija. Mislim da bi se to trebalo naglasiti u tekstu. Hvala vam. Thank you very much, Mr. Hvala lijepo, gospodine Omerže. Hvala lijepo. Želim eh, naglasiti u kojoj mjeri ovo izvješće kvalitetno. Ja se manje više slažem sa svima onime što je naglašeno do sad. Želim samo naglasiti ja jednu stvar. Što se nas tiče, mi smatramo da bi trebalo jasnije istaknuti naše stajalište vezano za strukturne reforme. I Robert ima pravo što nas je podsjetila da je sljedeća godina godina pričuve za uspješnost. E, a također pozdravljamo točku koja se odnosi na Sjevernu Irsku i unošenje te, te točke. Također pozdravljamo činjenicu da je naglašeno koliko je važno zadržati projekt PIS, to nam je strašno važno. Također mislim da bi trebalo naglasiti da se radi o novim politikama, da se radi o novim politikama koje je Europska unija koristi i koje bi mogle oslabiti kohezijsku politiku, a pritom osobito mislim na obrambenu politiku. Dakle, to su te nove politike. I u perspektivi višegodišnjeg proračuna Jako je važno i uvijek je dobro naglasiti da nove politike kao što su obrana, migracije, borba protiv terorizma zapravo oslabljuju na neki način kohezijsku politiku. Hvala. Thank Hvala lijepo. Ne vidim da se više ne vidim da se više itko javlja za riječ, niti izvjestitelj u sjeni. Želi li još netko možda javiti se? Europska komisija. Izvolite. Hvala lijepo predsjedateljice. Pozdravljam ovo izvješće, za razliku od mog prethodnog komentara. Samo nekoliko komentara s moje strane. Primili smo na znanje zabrinutost koja je izražena u petom stavku, ali za perspektive komisije. Mi smatramo da je e, razina odobrenih sredstava za plaćanje e, dovoljna e, da drži korak sa trenutačnom provedbom Također želim zahvaliti izvjestitelju na komentarima koji su izneseni u točki 5. To je vezano za određivanje upravljač, imenovanje upravljačkih tijela. Naime, komisija vrlo naporno radi sa državama članicama koje još uvijek nisu finalizirale svoj proces imenovanja i mislim da bi tu e, e, potpora parlamenta bila od velike koristi u smislu vršenja pritiska na države članice, one države članice koje još nisu imenovane, imenovale drža, e, upravljačka tijela, odnosno nadležna tijela i to usred 2018. godine što nije prihvatljiva situacija i na taj način se baca negativno svjetlo na neke aspekte kohezijske politike i napokon želio bih izraziti svoju veliku podršku za ono što stoji u točki sedmoj, odnosno vezano za mirovni e, program komisije. Naime, Komisija će i dalje u potpunosti podupirati mirovni proces e, kroz e, financiranje svih programa vezanih za ovaj proces. Hvala lijepo gospodine Von. Gospodin Von ima riječ. Mikrofon molimo. Sorry, Ispričavam se, evo, pritisnuo sam, ali nešto sam slabašan jutros. Kao što rekoh, pozdravljamo komentare komisije. A što se tiče komentara koje su iznijele kolege, gospodin Omerže i još neki, spomenuli su stavak šesti gdje je riječ o SRSP-u. Možda bismo ovdje mogli unijeti neku drugčiju formulaciju, ali možda će nam u tome pomoći amandmane. U svakom slučaju neću imati ništa protiv amandmana vezanih za bolju formulaciju. E, gospođa Tomišić je spomenula nove Omerže, ispričavam se, je spomenuo i nove fondove i nove politike koje će na neki način zagristi onaj dio kolača koji ide kohezijskoj politici. Također bih želio prokomentirati ono što je rekao gospodin Katajnen vezano za vidljivost vidljivost europskih fondova. Mi smo o tome u ovom odboru govorili jako puno puta i bili smo u nizu europskih delegacija gdje smo naglašavali važnost europskih fondova i naglašavali važnost vidljivosti europskih fondova kada je riječ o provođenju čitavog niza projekata. To ne postoji u izvješću, to možemo unijeti. U svakom slučaju ta ideja je nešto što u potpunosti podupirem. Hvala. Najljepša hvala. Predloženi rok za ulaganje manmana je utorak 17. srpnja u 12 sati. Mislim da je to prihvatljivo za izvjestitelje u sjeni i sve druge. Hvala vam. Dakle, imamo rok, utorak 17. Moći ćemo dakle u rujnu glasati na sastanku odbora. Dobro. Toliko o ovim izvješćima. Hvala vam na raspravi koju zaključujem. A sada predam riječ gospodinu Maržeu koji će nam predstaviti putovanje delegacije u Washington u Boston. Izvolite gospodine Marži, imate riječ. Hvala predsjednice. Odbor za regionalni razvoj otišao je u Washington i Boston od 7. do 11. svibnja tekće godine. Mm, bili smo na misiji koju sam imao čas predsjedati, a tema naše misije bila je razvoj strategija specijalističke inovacije, inovacija i razvoj, istraživanje razvoj u malim i srednjim poduzećima u Sjednjim američkim državama. Najprije odmah trebam reći da u američkom organizacijskom sustavu nismo našli ekvivalentu kohezijske politike kakvu razvijamo ovdje u Europskoj uniji. Time odmah hoću riješiti to pitanje. Dakle, u Washingtonu smo se susreli sa članovima Američkog kongresa o kojima smo razgovarali o federalnom financiranju istraživanja i razvoja, o pomoći koju pružaju u istraživanju i razvoju i o fiskalnim reformama. Delegacija je također imala susret sa dva upravna tijela federalnih službi, to su bili EDA, uprava za gospodarski razvoj i odjel njihovog ministarstva Small Business Administration. Dakle, to je vladina organizacija s kojom smo razgovarali o financiranju inovacija, o regionalnim strateškim inovacijama te pomoći upućenim malim poduzećima. Bili smo također i u Bostonu, u saveznoj državi Massachusetts. To je jedna od najnaprednijih eh, najinovativnijih e, država na svijetu, još je učinkovitija od Silikonske doline gdje više od 40% stanovništva e, zaposlenih radi u tom sektoru. Massachusetts ima i jako uspješna sveučilišta kao što su MIT i Harvard. A to su neka od najboljih sveučilišta na svijetu. Na MIT-u razgovarali smo o velikim izazovima s kojima će gradovi u budućnosti biti suočeni. Tu konkretno mislim na demografsku revoluciju i klimatske promjene, ali i interes koji e, big data može predstavljati za urbanu planifikaciju ili područje Artika koje predstavlja velika interesovanja zadnje vrijeme, tim prije što se govori i o novim pomorskim putovima. Također su na MIT uvođeni razgovori o umjetnoj inteligenciji i pitanjima koja to može polučiti, no neću ulaziti u pojedinosti. Na Harvardu smo razgovarali sa Europskim e, centrom e, studija, govorili smo o obzoru 2020 e, i drugim programima, a isto tako smo mogli obići i neke projekte kao što su House Zero, to je dakle obnovljena zgrada sa pozitivnom proizvodnjom energije. U svakom slučaju ovaj boravak je bio iznimno bogat, plodan, zanimljiv, usmjeren prvenstveno na pitanje istraživanja i inovacija, no nismo uspjeli naći odgovore koji se tiču teritorijalnih nejednakosti i socijalnih nejednakosti te su pitanja koja smo postavili svojim sugovornicima ostala bez odgovora, nažalost. Što se pak tiče svega onoga povezanog uz učinke voluntarističke politike za e, razvoj i istraživanje, tu smo to je bilo od velike koristi i ima određeni niz e, istovjetnih modela koji postoje i u Europi. U svakom slučaju mislim da je ovaj posjet bio jako uspješan. Želim zahvaliti cjelokupnom osoblju koje je dao svoj doprinos uspješnom e, radu na misiji i želim naglasiti koheziju kvalitet e, u našem parlamentarnom izaslanstvu. Hvala. Hvala vama. Dakle, ovo je bila zadnja stvar. Nara, gospodine Van Nistelro, izvolite. Evo, želim zahvaliti isto tako na izvješću i iskustvu koju smo imali. Jedan komentar, dakle, bili smo tamo i razgovarali smo najprije s europskim eh, veleposlanikom. Prvo pitanje bilo je, možete li nam reći što šta više o kohezijskoj politici u Sjednjim američkim državama, ali govor je bio da nema kohezijske politike. Tako da smo se u biti mogli odmah vratiti doma. U biti mi imamo u potpunosti drugačiji pristup. Mi to radimo putem poreza, razvojnih područja, a ne ubrizgavamo novce kao u, u zemlju kao što smo radili u, s Grčkom, na primjer. Dakle, omogućujemo da novci budu ubrizgani, i, a države, savezne države su te koje vode svoju politiku, odlučuju dakle, razvoj gradova. Ako je neki prenapučen, on, kao što je slučan Boston, onda se, evo, u kombinaciji sa učilištima se odlučuje na razvoj na ovaj ili onaj način, ali to nije povezano izravno uz obrizgavanje novca, nego uz omogućavanje razvoja gospodarstva. Dakle, mi imamo totalno drugačiji pristup stvari što se tiče kohezije, kao što je to gospodin Marže rekao. Dakle, ne postoji ekvalenta u Sjednjim američkim državama za naš način eh, rada i razmišljanja. No što se tiče inovativnosti i umjetne inteligencije, puno toga možemo naučiti. Vidio sam stvari koje nikad ranije nisam vidio. Dobro, to je i moja ograničenost odgovoram za to. Ali, znate, tamo već, postoji nova generacija tehnologija koja je tamo izumljena. Dakle, bilo je dobro šteta što gospodin Miltenberg nije tu, jer eh, ovo je bilo njegovo putovanje bilo na njegovu inicijativu. No u svakom slučaju mislim da možemo reći da je misija bila uspješna. Hvala, imali komentara? Ne. Dobro, danas se bavimo posebnim misijama i izvješćima. U svakom slučaju hvala vam gospodine Mrže, hvala na predstavljanju i ishodima posjeta Washingtonu i Bostonu. Ovo je kraj dnevnog reda za jutarnji dio sastanka odbora regije. A sada imam pitanje za koordinatore. Možemo li nastaviti sa sastankom koordinatora politički savjetnici kažu da. Dakle, možemo nastaviti sa sastankom koordinatora ili ćemo prekinuti sastanak i nastaviti u 12 sati kao što je to predviđeno. Vi mi recite. Za 5 minuta. Dobro, politički savjetnici, recite nam možemo li napraviti petminutnu stanku. Dobro. Hvala. Svi slažemo s tim. Dakle, nastavljamo sa sastankom koordinatora kroz pet minuta. Hvala.